Okay, very well. Thank you for being here. Welcome everybody and we... Dobrodošli. Hvala što ste došli. Započinjemo s prvom točkom dnevnog reda, a to je usvajanje dnevnog reda. Molim morali bismo početi s radom. Dakle, ako nemate primjedbi, usvajamo dnevni red Mm, dakle, informacije priopćenja predsjednika što se tiče prenošenja sastanka. Sastanak se može pratiti uživo putem interneta, a e, svi e, zastupnici i e, njihovi asistenti mogu dokumente sa sastanka pročitati na aplikaciji e-meeting usvajamo također zapisne s proteklih sastanka. Ako nemate nikakvih primjedbi, smatrat ćemo da su isti usvojeni. Sada ćemo započeti e, sa glasanjem o izvješću upravljanja energetskom unijom. E, to je jako važna izvješće kolega Zeleni, pozdravljam ovdje zastupnike sa odbora Envi ITRE koji zajedno rade na ovom jako važnom dosjeu sa područja energetske unije. Zahvaljujem također svima na izvrsnoj suradnji i naročito zahvaljujem gospodinu Buzeku te e, našim suizvjestiteljima, gospodinu Turmesu i gospođi Rivazi. A sada dajem riječ pod predsjedniku Henkelu koji će također reći par uvodnih riječi. Puno hvala. Za početak moram reći da se gospodin Buzek razbolio u ime svih e, nas. E, uvjeren sam da mu mogu izraziti želje za brzi oporavak, da nam se uskoro brzo vrati. Znate da se radi o vrlo važnoj temi i to je tjesno povezano s izvješćima o obnovljivim izvorima energije kao i direktivi o energetskoj učinkovitosti koju smo na ITRE-u izglasali 28. studenog. 1700 amandmana uloženo je na prijedlog komisije. Nema potrebe ni naglašavati kako to predstavlja veliki izazov. Radi se o složenom prijedlogu koji je tjesno isprepleten s drugim nadležnostima odbora. Zahvaljujem svima koji su radili na tom izvješću, izvjestiteljima, predsjedniku odbora Envi, izvjestiteljima u Seni, dakle svima koji su sudjelovali u cijelom ovom procesu. Hvala lijepa. Odmah prelazimo na glasanje. Molim još jednom zastupnike koji se nisu sjeli da to učine. Daćemo vam 20 ili 30 sekundi In the meantime, push your cards in. <laughs> I hope we are all prepared and complete. Jeste li svi vidjeli kako funkcionira vaše kartice i nam ste spremni jer ćemo e, sasvim dugo e, glasati. Dobro, evo sada počinjemo. Amandman 200. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 201. za, protiv, suzdržani, odbija se. A sada prvi puta testiramo naš komplicirano glasanje. Kompromisni amandman broj 1. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na, na četvrtu stranicu, amandman 484. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Pa mislio sam da će ovo biti velika borba. Provjerit ćemo dakle. Vote is now closed. glasanje. Usvaja se. Četrdeset šest amandman tko je za? Protiv. Provjerimo. Close, vote is closed. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Četrdeset sedmi amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 501. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 48. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerimo, dobro, provjerit ćemo. Zatvoren glasanje. Usvaja se. A, htjeli ste provjeriti je li stvarno ovaj amandman usvojen. 49. amandman. 502. 503. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvojen se. 509. Tko je za? Protiv? Suzdržani? od se. 510 je tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. zatvoren glasanje. Usvaja se. 351. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 512. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Zatvoram glasanje. Usvaja se. To su kompromisni 3a koji ćemo odmah provjeriti elektronskim putem. Zatvoram glasanje. Odbija se. Kompromisni 3b ponovno elektronski. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Usvaja se. 516. Tko je za? Dakle, 516. Još jednom tko je za? protiv, usvaja se, provjerimo, dobro. Was close now. Zatran glasanje. Imali ste pravo, odbija se. Da, da, to je sve jako na blizu. 50. i 517. identični. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajan se. Želite li provjeriti? Dobro, provjerit ćemo. Zatvoram glasanje. Odbija se. Ovog puta sam ja bio u pravu. 518. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Sigurno će tražiti da provjerimo. Dakle, provjerimo. Zatvaramo glasanje. Usvaja se. 519. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Još jednom, tko je za 519? Molim, dignite ruka. Tko je protiv? Usvaja se. Provjerit ćemo u redu. Sve ćemo provjeriti. Zatvoren glasanje. Usvaja se. Petsto dvadeset tko je za? Molim da dignete ruke. Hvala. Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Da, možemo provjeriti. Zatran glasanje. Ovo je, dakle, ista većina bila kao i prošli puta. Kompromisni amandman 2a, to ćemo glasati elektronski. Dakle, 2a. Zatvoren glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na kompromisni broj 11. To je inače na 12. stranici. Tko je za? Tko je za 11. kompromisni amandman? Molim da dignete ruke. Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ali mislim da to želite provjeriti elektronski, pa ćemo to i učiniti. Zatvoram glasanje. Imao sam pravo, usvoja se. Prelazimo sada na 16. stranicu, kompromisni amandman broj 4. Tko je za? Molim da dignete ruke. Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Compromise 5A, we'll make it electronically, please. Kompromisni 5A, elektronskim putem. Zatvoren glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na 24. stranicu. Amandman 643. 643. Dakle, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. stranica 25, kompromisni amandman 6a elektronskim putem. Zatvoram glasanje. Uzvaja se. Kompromisni sedmi amandman koji se nalazi na stranici broj 30. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Deveti kompromisni amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 751. I 751. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerimo. Zatvoram glasanje. Odbija se. 752. Tko je za? Protiv? Odbija se. 753. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Zatvaram glasanje. Odbija se. 754. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 755. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 756. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 757. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 758. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 26 odbora Agri. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 759. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 760. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 761. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. is closed. glasanje. Odbija se. 762. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 764. Za, protiv, suzdržani odbija se. 765. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 766. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 767. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Provjerimo. Close. Rejected. Odbija se. to jump on pa-, page 39. Prelazimo sada na stranicu 39. amandman 787. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 789. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 789. Provjerimo. Close. Rejected. Rejected. Odbija se. 790 i 791 za. Za, molim vas, podignite ruku protiv. Suzdržani, odbija se. 792 za, protiv. Suzdržani, odbija se. 793 i 4 za, protiv suzdržani, odbija se. 794. za, protiv, suzdržani, odbija se. 795. Oprostite, imamo glasovanje po dijelovima. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, ne razmatra se u redu. petsto i sedamsto devedeset šest skupno tko je za protiv suzdržani odbija se kompromisni amandman deset, tko je za protiv suzdržani usvaja se 803. za, protiv, suzdržani, odbija se. 805. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 91. za. Protiv. Suzdržani. Čini mi se da se usvaja, ali možemo provjeriti. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. kolege, molim vas, znam da ste umorni prije božičnih blagdana, ali molim vas ipak da podignete ruku. 811. za. Protiv. Suzdržani. Usva se. Možemo provjeriti, naravno. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 92. za. Molim vas podignite ruku. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 812. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 813. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 814. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 815. za. E, prostite, ne razmatra se. 816. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Zatvoram glasovanje. Ha, odbija se. 93. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. U redu, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Žao mi je ovaj put. 817 za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 818. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 819. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. I još jedan put. Dobro, provjerit ćemo. zatvorom glasovanje. Imate sreće, odbija se. Agri 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 820 se ne razmatra, 821 za, protiv, suzdržani, odbija se. I onda idemo na 832. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 95. za, protiv, suzdržani. Čini mi se da se usvaja, ali ipak ćemo provjeriti. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na stranicu 50. Kompromisni amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 52. Kompromis, kompromisni amandman 14 za. Za, tko je za? Hvala, protiv. Suzdržani, usvaja se. Ali ipak ću zamoliti da provjerimo na brzinu. Zatvaram glasovanje. Na vašu Nesreću se usvoja. 85. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Moram provjeriti jer s lijeve strane kolege nisu digli ruku. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Hvala. Dakle, 85. Dakle, zato smo se odlučili na provjeru, nažalost odbija se. Zatim kompromisni amandman 15. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Hvala. Ne, mislim da ne moramo provjeravati. Meni se čini da je bilo prilično jasno. 16. kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ove ovaj ćemo provjeriti elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. Nažalost, usvaja se. 927. i 928. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 929. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 117. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite provjeru? Dobro, nema problema. Zatvaram glasovanje. I usvaja se. 935. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 118. i 930. zajedno, tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Pa Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 931. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite li provjeru? Dobro, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 934. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usva se. 932. i 33. se ne razmatraju. I zatim idemo na 936. i 937. Tko je za? Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 943. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 120. 934. za. Molim vas podignite ruku. Tko je za? Hvala. Protiv? Suzdržani? Ne, morat ćemo provjeriti. otvaram glasovanje. Odbija se. U redu. Ovaj veliki skup amandmana se ne razmatra. Prelazimo na stranicu 61. Pričekat ću da se snađete. Glasovat ćemo o amandmanu 974. Herbrandi, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 975. i 76. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 977. za, protiv, suzdržani, odbija se. 978. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 980. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 17 za, protiv, suzdržani. Želite provjeru, inače mislim da se usvoja, ali provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Kompromisni amandmani 18a i 18b glasovat ćemo elektroničkim putem, dakle kao prvo 18a. Otvaram glasovanje, to je na 62. stranici. Možemo pričekati još malo ako niste pronašli. Dakle, 18a glasujemo elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dakle, B se ne razmatra, pa onda prelazimo na stranicu 68. Glasovat ćemo o sljedećim amandmanima. Dakle, 10, 38 na 68. stranici. Pričekat ću malo. Dakle, 1038. Tko je za? Hvala. Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti. Jesu li svi glasovali? Molim vas da požurite. I sada zatvaram glasovanje. Odbija se. Tisuću tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Tisuću oprostite. Ne, nećemo provjeravati, mislim da je rezultat bio jasan. 1044. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 19, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 na 71. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22. za, protiv, suzdržani. sva se, ali vi ste tražili provjeru, pa možemo glasovati elektroničkim putem. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na stranicu 75. Glasovat ćemo o kompromisu 23. Tko je za? Molim vas podignite ruku. Hvala. Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dakle, sada imamo 11. Naime, 1006. Tko je za? Sada smo na stranici 75. glasujemo o amandmanima iz kompromisa 23. 1106. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1107. Dobro, provjerit ćemo ovaj prethodni. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 1107. Tko je za? Protiv? Suzdržani? I moj isto se odbija jednakom većinom glasova. Kompromis 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Hvala vam. Hvala svima na suradnji. I sada ću dati riječ svom uvaženom kolegi iz odbora i te dobro prelazimo na kompromis 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Idemo na kompromis 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 28. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 28. Tko je za? Ispričavam se 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada idemo na amandman 1204. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Uh, let's go to amendment uh, one. Prijeđimo na uh, amandman 173 za protiv suzdržani. Mislim da je usvojen. Provjerimo. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 1207.1207. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1208. Za, protiv, suzdržani. Mislim da trebamo provjeriti. 1208. Otvaram električko glasovanje. Zatvaram. Amandman je odbijen. Trideset devet. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerimo. Otvaram glasovanje za 39. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na amandman 1210. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1211. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se želite da to elektronički provjerimo. Nije potrebno. 1211. Što nije u redu? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Jedan šest četiri, tko je za, protiv, suzdržani, Mislim da ovo moramo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Idemo na 1214. Tko je za, protiv, suzdržani? Ovo moramo provjeriti. Ispričavam se. Moramo se vratiti na 1213. amandman koji je za, tko je protiv, suzdržani. Ovo moramo provjeriti. 1213. Glasamo elektronički. Zatvaram glasanje. Odbija se. E sada idemo na 1214. Amandman koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1215. amandman koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1223. tko je za, protiv, suzdržani. To bih rado provjerio. Otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 1221. Tko je za, tko je protiv, suzdržanih ima. I to moramo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 1222. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1224. Tko je za, protiv, suzdržani i taj sam amandman odbija. 40. kompromisni amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija četrdeset 41. za, protiv, suzdržani, odbija se. 41. amandman provjeravamo. Otvaram glasanje i zatvaram glasanje. Usvaja se. Idemo na 1225. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 42. amandman. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1226. za, protiv, suzdržani, odbija se. tisuća dvjesto četrdeset devet tko je za protiv suzdržani odbija se a sada imamo skupno 1, 6, 7 i ostale tko je za, protiv, suzdržani. Ovo moramo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 168. i 1261. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se.

Idemo na 169. za, protiv, suzdržani, odbija se. Znači, amandman 169. provjeravamo, zatvaram glasanje. Usvaja se. Idemo na 1271. do 74. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1275, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Idemo na kompromisni amandman 30, za, protiv, suzdržani. Ovo ćemo morati elektronički provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Idemo na kompromisni prijedlog 31a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvaja se. Idemo na 1406. Mnogo je tu stranice. kod mene se to nalazi na 102. stranici. Dakle, amandman broj 1406. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ovo ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Idemo na kompromis 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo na amandman 1437. odnosno 1337. na 105. strani tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 1438. za, protiv, suzdržani, odbija se. 1439. za, protiv, suzdržani, odbija se. 1440. za, protiv, suzdržani, odbija se. 1441 za protiv <laughs> odbija se. Ispričavam se suzdržani. Još jedan put. 1441 za protiv suzdržani odbija se. Usvaja se, ispričavam se. Ajmo mi to elektronički provjeriti. Znači, glasamo za 1441. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Tisuću četiristo za protiv suzdržani provjerit ćemo 1445. amandman glasanje je otvoreno

usvaja se. Isprike da to provjerimo. Znači, otvaram glasanje za amandman 1443. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 1446. Za, protiv, suzdržani. Provjerimo.

187. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Odbija se. <laughs> Ispričavam se. Otvaram elektroničko glasovanje za amandman 187. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni amandman 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tisuću četiristo amandman za protiv suzdržani odbija se 38. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1482 i 84 zajedno za protiv suzdržani odbija se. 1483 za protiv suzdržani odbuje, odbija se. 197 za protiv suzdržani to ćemo morati provjeriti. Otvaram glasanje. Broj 197. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 1485. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. Da provjerimo. Dobro. Provjeravamo glasanje za amandman 1485 i zatvaram glasanje. Usvaja se. kompromisni amandman 41. Odmah ćemo početi s elektroničkim glasanjem, znači kompromis 41. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje, Usvaja se. Kompromisni amandman 42. I opet ćemo glasati elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni amandman 43. Ispričavam se.

1494. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 43. Glasamo elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 1495. Amandman koji je za, koje je protiv, suzdržani, odbija se. 1496. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 48. Glasujemo elektroničkim putem. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. E, idemo na amandman 1522. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Dobro. Provjeravamo amandman 1522. Zatvaram glasanje. Odbija se. 1523. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Otvaram elektroničko glasanje, zatvaram glasanje, odbija se. Idemo na kompromisni amandman 49. Elektronički glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromisni amandman 50. I opet ćemo glasati elektroničkim putem. Zatvaram glasanje usvaja se. Kompromis 51. Elektroničko glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Kompromis broj 53. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Idemo na amandman 1582. Tko je za? Protiv? Ovo ćemo morati provjeriti. Znači, 1582. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 1586. amandman. Mm, kod mene je to na stranici 124. Dakle, 1586. amandman. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Vjerojatno se usvaja, ali ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Otvaram, zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na glasanje za 1624. i 25. amandman za, protiv, suzdržani. To ćemo provjeriti elektronički. Otvaram glasanje. provjera. Zatvaram glasanje accepted? It is accepted. Okay. Now we go to... Usvaja se, hvala. Kompromisni 53. Provjeramo um, elektronski odmah. Otvoram glasanje, zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 1633. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1643. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija. Provjerit ćemo. 1634. Otvaram glasanje, zatvaram. Odbija se. 1636. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1637. amandman koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1638. Tko je za? Protiv. Rado bih to provjerio jer čini se da je na blizu. Amandman 1638. elektronskim putem. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 1639. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 1640. Tko je za? Protiv? Suzdržani? I to moramo provjeriti. Otvoram elektronsko glasanje u amandmanu 1640. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 1645. Tko je za? protiv, suzdržani, provjerit ćemo, provjerit ćemo jer e, nije jasno. otvoram e, glasanje 1645. amandman, zatvaram glasanje. Odbija se. 1647. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 1647. Provjeravamo, otvorom glasanje i zatvorom glasanje. Odbija se. 1646. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1648. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo na 1649. amandman koji je za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Otvaramo elektronsko glasanje. Amandman 1649. zatvaram glasanje. Odbija se. 1650. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1651. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1652. i 53. zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajaju se. Provjerit ćemo 1652. i 1653. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvajaju se. 1654. i 1655. amandman tko je za, protiv, suzdržani. To moramo provjeriti. Otvaramo glasanje 1654. i 1655. amandmanu. Zatvaram glasanje. Odbijaju se 1657. tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se 1656. amandman tko je za, protiv, suzdržani. Provjerimo. Otvaram glasanje. 1656. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 1659. amandman. Prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 1659. elektronsko glasanje. Tko je za? Zatvoren glasanje. Odbija se. Jako dobro da smo to provjerili. Drugi dio 1659. amandmana tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 1660. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1661. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Moramo to provjeriti. 1661. elektronsko glasovanje. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 44 i to je e, jedan gdje smo što gusto. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na 45. kompromis koji je vjerojatno na sljedećoj stranici na vašoj listi. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. A sada e, amandman 1678. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1679. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1680. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1681. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1682. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. A sada 46. kompromisni amandman elektronskim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 1686. i 1687. zajedno tko je za, protiv, suzdržani, odbijaju se. 1688. i 1687. zajedno i 1691. E, Tko je za, protiv, suzdržani, odbijaju se. 1691. i 62. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijaju se. 1693. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Elektronska provjera 1693. amandman. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. E, usvaja se i eto hvala na ovom ispravku. 1694. amandman koji je za protiv suzdržani odbija se. Kompromisni 47. elektronski. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 1699. E, amandman ko je za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 1700. E, tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromisni broj 54. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na uvodnu odredbu 218. i drugi agrit koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo na 216. amandman koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 219. koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo 219. E, elektronskim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I usvaja se. Kompromisni 55. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna odredba 227. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 228. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni broj 56. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 240. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 57. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 247. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 261. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 269. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. otvoran glasanje. 262. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 265. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se kompromisni 59. elektronski. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Osmi uvodna odredba za protiv suzdržani. To moramo provjeriti. Otvaramo glasanje. Uvodni osmi. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada sljedeća stranica 268. 269. Oprostite, moramo provjeriti 268. elektronskim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 269. Tko je za? E, niko ne diže ruku. Protiv. A, zato. Odbija se. A suzdržani odbija se. 271. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 273. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 274. tko je za, protiv, suzdržani, a oprostite, malo sam pobrkao, ali odbija se. Kompromisni 60. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 61. elektronskim putem. Otvoren glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 277. Tko je za? Protiv. Suzdržani i odbija se. Agri 6. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. A sada uvodna odredba 283. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. E, želite li provjeriti? Ne. No. 284. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se i to sasvim jasno. Kompromisni 62. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. A sada 289. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Moram provjeriti 289. otvoreno glasanje. Zatvaram glasanje. To se odbija. Kompromisni 63. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 64. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada uvodna odredba 297. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni 65. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 66. Provjerimo elektronski otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Kompromisni 67. Oprostite, ne, uvodno 308. Tko je za? Protiv? Suzdržani? E, bolje da to provjerimo elektronski. 308. otvoram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Kompromisni 67. Tko je za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Kompromisni 68. Tko je za, tko je protiv, Sudržani. Usvaja se kompromisni 68. Oprosti 69. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromisni 70. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Uvodna odredba 339. zajedno sa Agri 8. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 341. Tko je za, protiv, suzdržani? Provjerimo 341. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni 71. Tko je za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Prelazimo sada na uvodnu odredbu 348. Tko je za, protiv, suzdržani? To se, mislim, odbija. Kompromisni 72. Htio bih da to radimo elektronskim putem. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni 73. Tko je za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Ugodna odredba 369. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 370. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 74. elektronski. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni 75. na 148. stranici. Tko je za kompromisni 75. za protiv suzdržani uskvaja se. A sada uvodna odredba 329. za protiv e, odbija se. 24. je za protiv suzdržani. To bih htio <clears throat> provjeriti. E, otvaram glasanje u uvodnoj odredbi 26. i zatvaram glasanje. Usvaja se. A sada uvodna odredba 391. Tko je za, protiv, suzdržane, usvaja se. Kompromisni 76. Provjeravamo elektronskim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 392. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 27. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 393. i 10. jagri zajedno za, protiv, suzdržani, usvajaju se. 394. Oprostite, 395. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 396. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni 77. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 78. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 404. Kod mene na 150. stranici. 404. E, Tko je za? Protiv? Odbija se. Provjerimo. Provjeravamo 404. uvodnu odredbu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 79. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 80. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada Agri 11. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis je 81. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis je 82. Želim ga provjeriti elektronskim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Kompromis je 82. Usvaja se. Kompromis je 83. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 84. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis je 84, ne, 85. i to elektronskim putem otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Usvaja se. Sada prelazimo na kompromis 86. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 87. Provjerit ću elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Još nije zatvoreno glasovanje, ali sada jest. Usvaja se. Prelazimo na uvodnu izjavu 439 na sljedećoj stranici. Pretpostavljam na vašem popisu. Tko je za? 439. I tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 440. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 88. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 89. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Idemo sada na uvodnu izjavu 447. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 448. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo 448. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 90. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. Kompromis 91. Za? Protiv suzdržani. Usvaja se. Uvodna izjava 4, 5, 6. Tko je za? Protiv suzdržani. Moramo provjeriti. 456. Uvodna izjava. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Uvodna izjava 544. 555, ispričavam se, tko je za? 455, e, tko je za, e, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 92, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava 461 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 93 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava 465 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Uvodna izjava 465, otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada ćemo glasovati skupno. E, 202 do 207. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. I sada ćemo imati završno glasovanje poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kao prvo, molim vas za tišinu. Čestitam izvjestiteljima. Ne znam, žele li možda uzeti riječ. Izgleda da to nije slučaj. Zahvaljujem. Zahvaljujem i vama. Na plenarnoj sjednici ćemo glasovati u siječnju 2018. godine. Hvala vam još jedanput na suradnji i ovime zaključujem sastanak.